poruci. Mi ćemo sada započeti s radom. Kao prvo priopćenja predsjednice. Odluke koordinatora na sastanku 9. E, srpnja su ovdje. A ukoliko ne bude nikakvih primjedbi do 12.30, mi ćemo ovo smatrati usvojenim. I sada ćemo započeti sa glasovanjem. E, dakle, provjerit ću sada imamo li dovoljan broj zastupnika u dvorani. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Vaša kartica ne funkcionira, gospodine Van Windekamp. Na sreću, Izmael Ertuk vam može pomoći srećom da je tu. Odmah krećemo od izvješća koje se odnosi na nova e, osobna vozila te laka gospodarska vozila. Riječ je o mišljenju za odbor ENVI. Krećemo. 114. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? U redu, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.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 Da, nemate karticu, a želite glasovati za. Dakle, to neće ništa promijeniti. Žao mi je. Žao mi je, odbija se. Gospođo, mi ćemo pratiti, vi nam e, naznačite kako želite glasovati. Ja ću to onda uzeti u obzir. U redu. Odbija se, nastavljamo. Imamo tri amandmana. 142, 145, 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru u redu? Plus jedan, budući da kolegica nema karticu za glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ne, ne odbija se, budući da kolegica glasuje za, tako da se usvajaju ovi amandmani. Nastavljamo. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 143. amandman. Imamo jedan glas protiv viška. Zatvaram glasovanje. 143. amandman se usvaja. Kompromis 1a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo jedan glas više. Odbija se. Kompromis 1 bet Tko je za? Protiv? Suzdržani? tjesno je. Glasovat ćemo elektroničkim putem. 1B i moramo računati još jedan glas protiv. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada izravno prelazimo na kompromis 2a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Dakle, glasujemo o kompromisu 2b. Imamo još jedan glas protiv. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada izravno prelazimo na amandman 170. 170. amandman. Gospodine Van de Kamp. Jeste li ga pronašli? Okrenite stranicu. 170. amandman. Tko je za? Idemo. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam, teško mi je reći, moramo provjeriti. 31. amandman. I računamo još jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbija se 171. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 172. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dva istovjetna amadmana, 32. i 175. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 173. Tko je za? Protiv? Izvolite, gospođo Vodalon. Hoćete li da krenemo iz početka? Možemo ih dati na glasovanje. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam. Otvaram glasovanje o 173. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim imamo dva istovjetna amandmana, 33. i 176. za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim 34. i 177. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 180. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 182. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada ćemo glasovati o 182. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Što je bilo? U redu, kako ste vi glasali, usvaja se. Hvala vam gospodine Kor, što tako budno pratite što se događa. 183. 184. i 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Zatim tri istovjetna amandmana 186, 187 i 188 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 189. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, gospođo Revodalon. Otvaram glasovanje o 189. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 190. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Želite da provjerimo? U redu. 190. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim imamo dva istovjetna amandmana, 191. i 192. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se, čini mi se, ali provjerit ćemo ipak. Dakle, provjera za 191. i 192. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvajaju se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 194. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dva istovjetna amandmana, 38. i 195. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo oba amandmana. 38. i 195. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U redu. Sada idemo dalje. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. 197. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo za 197. amandman. Idemo plavi, to će biti večeras. Zatvaram glasovanje. Odbija se u pravu ste. 40. amandman. Nastavljamo. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 198. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 200. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo amandman broj 200. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada izravno prelazimo na kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 207. Ne, 207. se ne razmatra, budući da smo usvojili 206. Tako da prelazimo na amandmane 43, 208 i 209. Ispričavam se, prelazimo na kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 216. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 217. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim imamo 218. i 219. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. 221. i 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 224. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Čini mi se da se odbija, ali ipak ćemo provjeriti. Dakle, glasujemo o 224. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Morat ćemo ponoviti, budući da je bilo problema s uređajem, 224. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 225. Tko je za? Protiv? Već ste se umorili. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 226. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera za 226. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Možete imati povjerenja u mene, gospodine Rike. 227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 228. i 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 230. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izravno prelazimo na kompromis broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis broj 6 se odbija. Sva sreća da sam provjerila. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo. U redu provjera za 47. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim imamo 48. i 233. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman gospodina Eichhuta 234. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim 49 i 235. tko je za? Protiv? Suzdržani? Ova dva amandmana se odbijaju, ali ćemo ipak provjeriti. Otvaram glasovanje o 49. i 235. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 238. Tko je za? Protiv? Gospodine Wim van de Kamp, ne mogu shvatiti zašto ste protiv vlastitih amandmana. Nikad to neću shvatiti. U nekim trenucima stvarno mi to nije jasno. Čini mi se da se odbija. Neke stvari u životu je teško razumjeti. 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 239. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis sedmi za? Protiv? suzdržani. Čini mi se da se usvaja, provjerit provjerit ćemo. Kompromis broj 7. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Idemo dalje. 236. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 237. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, Prelazimo izravno na amandman broj 50. Tko je za? Tko je rekao ne, ne, ne? Gospođa Juto. Što se događa sada? Tek je 9 i 20. Gospođa Juto, možemo li nastaviti? Dobro, 50. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću, otvaram glasovanje o 50. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 241. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Nastavljamo 242. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 243. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. 244. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 245. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 246. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 52. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 52. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 253. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 54. amandman. Mm, moram priznati da su predstavnici komisije vrlo glasni danas u dnu dvorane. Čujemo vas kako šapćete. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, to je bio 54. amandman. Sada 259. tko je za? Protiv? Suzdržani? E, provjerit ćemo, budući da je dosta tjesno. Glasujemo o 259. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim imamo 256. i 257. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Želite provjeru? U redu. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 258. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 260. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 261. za, protiv, suzdržani, odbija se. 56. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 262. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 263. za, protiv, suzdržani, odbija se. 264. za, protiv, suzdržani, odbija se. 265. za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo tri istovjetna amandmana. Imamo sve amandmane na sljedećoj stranici koji se više ne razmatraju zato što smo usvojili kompromis 1b, tako da izravno prelazimo na 287. 287, 288 i 289.

Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 292. Tko je za? 292. Za. Nitko nije za. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 290. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 291. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 293. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 294. Tko je za? protiv, suzdržani. Nije sasvim jasno. Glasovat ćemo o 294. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim imamo dva istovjetna amandmana, 295. i 296. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 295. i 296. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kako to mislite? Naravno. Nastavljamo. 297. 298. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 299. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 303. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 300. Za? protiv, suzdržani, odbija se 303 za, 301, ispričavam se, 301, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo dva amandmana, ne, ovi se ne razmatraju. Dakle, 304, 305, 380 i 306. Idemo, sada glasujemo. Za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 307. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 308. Tko je za? protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Glasujemo sada o 308. amandmanu, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 308. se odbija. Prelazimo na 309. i 311. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvajaju se. Prelazimo na 312. za, protiv, suzdržani, odbija se. 313. za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo 314 i 315. Tko je za? Protiv?

Imate pravo, to je 322. 322. 323. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 324. i 325. i 326. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se.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 63. Qui est pour <laughs> Qui est contre Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se, nažalost. 368. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 369. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 370. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 371. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imamo tri istovjetna amandmana, 372, 384 i 373 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 374 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva istovjetna amandmana, 375 i 376 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 377 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva istovjetna amandmana, 378 i 379 i tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Idemo sada na amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Glasovat ćemo. Otvaram glasovanje o prvom amandmanu. Je ferme le Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovo se sada ne razmatra. Prelazimo na amandman 66. Tko je za? Protiv? 66. Rekli smo da je prvi amandman usvojen, što znači da se 67. i 68. ne razmatraju. Pa prelazimo na sljedeći po redu, a to je 66. amandman. U redu? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 69. Ali, j'ouvre le vote. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi amandman tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 71. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 72. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 73. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. za, protiv, suzdržani, ne znam točno, ne znam što je, vidjet ćemo da otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 76. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 77. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 81. se ne razmatra. Prelazimo na četvrti amandman. koji je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Glasujemo o amandmanu broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 79. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 80. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 80. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U pravu ste, usvaja se. Peti amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, provjerit ćemo. amandman broj, pet, 5. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeća dva se ne razmatraju, tako da prelazimo na kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja, ali provjerit ćemo. Kompromis broj 9. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se 9 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 89. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Deseti amandman. Tko je za? E, mislim da je tu greška. Ovdje stoji 88. amandman, ali nije 88. nego 89. Tako da nastavljamo s glasovanjem. Nema veze. Nema veze, imam sve pod kontrolom. 10. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 90. se ne razmatra. Gospodine Kor, vi želite stvarno da provjerimo glasovanje o desetom amandmanu. U redu, napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Amandman broj 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Preglasno govorite, imate slušalice na glavi, pa zato ne čujete. Odbija se. Hvala gospodine Kor. 10 Deseti amandman se odbacuje, tako da glasujemo o desetom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? U redu. Možemo glasovati o amandmanu broj 90. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Ja gledam prema vama, ali vidim da vi ništa ne radite, tako da molim vas da dignete ruku. 90. se usvaja 91. Gospođo Verkonen, preglasno govorite. Molim vas, ili skinite slušalice ili nemojte govoriti tako glasno. 91. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 93. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 94. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 95. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 11. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Imamo dva istovjetna, 96. i 97. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Dva tri istovjetna amandmana, 12. i 98. 99. za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Kompromis broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo izravno na 104. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 13, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva istovjetna, 105 i 106, 108, 105 i 108, tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Zatim 14. i 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Zatim dva istovjetna, 108 i 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111. i 112. Za? protiv, suzdržani, usvajaju se. Kompromis broj 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 121. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Glasovat ćemo o 19. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 123. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 124. za, ne, ne razmatra se, ispričavam se. 127. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. E, dakle, glasujemo o 20. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 132. Za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 134. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. za, protiv, suzdržani, odbija se. 139. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo glasovati elektroničkim putem, dakle završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osamnaest protiv, 23 za i ovo izvješće se e, usve. Izvolite, gospođo Hevodalon. E, hvala vam, predsjednice. Ja bih tražila da se moje ime briše s ovog izvješća. Dobro, uzet ćemo to u obzir. Primili smo na znanje vaš zahtjev i to će ući u zapisnik. E, sada nastavljamo. Nastavljamo, sada imamo sporazum između Europske unije i Kanade, sporazum o zračnom prometu. E, glasovat ćemo poimenično. Si vous voulez sortir, c'est en silence. Molim vas, ako želite izići iz dvorane, da to učinite u tišini. Imamo samo jedan, jedno glasovanje. Dakle, glasujemo o sporazumu, o sporazumima između Europske unije i Kanade. Odmah ću staviti na glasovanje ove sporazume. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. devet za, jedan glas protiv, nema suzdržanih. Tako da je mandat usvojen. Sada ćemo glasovati o protokolu koji se odnosi na sporazum između Europske zajednice i Kanade, dakle kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Otvaram glasovanje o Hrvatskoj, ovom sporazumu. Jeste li pronašli sporazum? Gospodine Kramer, sada glasujemo o sporazumu koji omogućuje Hrvatskoj da pristupi sporazumu između Europske unije i Kanade. U redu, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Bravo, čestitke i hvala svima. Nastavljamo. Sada imamo izvješće gospođe Ajuto. Gospođo Gezine, izvolite. Imamo glasovanje u različitim odborima danas. Moramo biti na različitim mjestima u isto vrijeme. Jako nam je teško. Molim vas, pokušajte pojednostavniti samo kažite amandman, broj i gotovo, da budemo brže gotovi. Donc Dobro, dakle, eh, jeste li vi spremni? Znači, sada ćemo samo onda reći brojke, to će ići brzo. Kompromis 1, to je izvješće Ajuto. Kompromis 1, usvaja se. Drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo dodatak drugom kompromisu. Tko je za? To je odmah ispod dolje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Molim vas, ali uistinu ste preglasni, e, vi u dnu dvorane, tako da ako želite međusobno razgovarati, lijepo vas molim da iziđete iz dvorane. Hvala. Dakle, glasujemo o ovoj dopuni, drugom kompromisu. Znate, znamo li svi gdje smo? Dakle, to je ovaj dodatni amandman. Tko je za? Protiv? Otvaram glasovanje, provjerit ćemo elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 157. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite li da provjerimo? U redu, otvaram glasovanje. Molim vas, ako svi budete istovremeno govorili, nećemo moći raditi. Rekli smo da ćemo samo navesti brojke. Dakle, 157. se ne usvaja. Prelazimo na kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. i 165. koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Dakle, 16 i 165 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. 166. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 168. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 169. 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na 174. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 175. Tko je za? 175. se ne razmatra. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 177. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 178. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Dakle, otvaram glasovanje. 179. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 180. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 182. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 183. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 186. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na 188. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. Odmah prelazimo na 193. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 194. za, protiv, suzdržani, odbija se. 195. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 209. 196. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na 209. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 210. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odmah prelazimo na 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dva istovjetna, 25. i 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. 225 i 25. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 224. Ispričavam se. Prelazimo na 27. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 225. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 226. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 227. se ne razmatra, dakle Envi 27, tko je za, ni, taj se ne razmatra. Ispričavam se, dakle e, sljedeći, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Glasovat ćemo o 228. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 229. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se odbija. Želite li provjeru? U redu, provjerit ćemo 229. amandman. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 30. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 30. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 33. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 231. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 232. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ali provjerit ćemo. Prelazimo na glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U pravu ste, gospodine Rike. NV29, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV30, za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. NV31, za? protiv, suzdržani, usvaja se NV32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, glasovat ćemo o 35. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 233. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 234. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite li provjeru? U redu, provjerit ćemo 234. amandman. Zatvaram glasovanje. To je amandman Wim van de Kampa. Usvaja se, evo, jednom da glasujete za vlastiti amandman. Nastavljamo, 236. Tko je za? 236. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 237. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 249. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Dakle, glasujemo o 249. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo izravno na 39. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 253. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 255. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 256. Želite li da provjerimo? 255. U redu, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 255. se odbija. 256. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na nv 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 259. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NV 39. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 261. 261. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 262. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Envi 41 Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 263. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 263. 263. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Envi 42. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. NV43 ne glasuje se. Idemo direktno na 265. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. NV44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera ENVI 44 Izvolite. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 267 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 43. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 268. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Sada idemo odmah na 48. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Envi, ispričavam se, idemo odmah na 51. 51. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, nije jasno. Glasujemo. Provjera. Amandman 51. Izvolite. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. NV2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 52 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53 za protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za 53. Izvolite, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 20, 20. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Opet provjera. Amandman 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pa idemo izravno na 58. amandman. 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. NV4. NV4 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Otvaramo glasovanje za NV4, elektronička provjera, izvolite. NV4. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 61. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo onda izravno na 64 za. Ne, idemo na 65, 66. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Envi 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. NV6 nismo sigurni. Otvaramo elektroničko glasovanje. Izvolite. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 76 se ne razmatra. Idemo na 78 i 8. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 79. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo odmah na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 Envi 9 usvojeno. Amandman 85. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Envi 11 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Envi 13 Tko je za? Protiv? Odbija se. 90. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija Odbija se. 91. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. NV14. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Dva istovjetne. NV15. Amandman 92. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. NV16. Za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Izravno Envi 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95 za? Protiv? Suzdržani? Izravno 97. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera, elektronička provjera za 97. Izvolite, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. NV19, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. NV20, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Idemo još jednom, 99, otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo odmah na zaključno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 34 za, 4 protiv i 2 suzdržana. Sada ćemo odmah prijeći na glasovanje o pregovaračkom mandatu, tako da vas molim da pripazite. Otvaram glasovanje o pregovaračkom mandatu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 28 glasova za i 9 glasova protiv. Imali smo jedan suzdržani glas. Gospođa Juto, možete krenuti u pregovore. Čestitam. Dakle, usvojen je pregovarački mandat. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, deux minutes. Lijepo vas molim samo dvije minute tišine. Gospodine Deli, dolazi nam ministar i imamo problema s dnevnim redom. Hoćete li da glasujemo sada ili da to odgodimo za danas poslje podne? Hoćete da ministar čeka, to vam je draže, u redu. Morala sam vas pitati za mišljenje. C'est celui-là. C'est bon, c'est celui-là. le rapport. U redu, onda ćemo glasovati o izvješću Deli. Krećemo osmi amandman, tko je za, protiv, nije bilo jasno. Otvorit ćemo glasovanje o osmom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Dobro, molim vas da podignete ruku. 110. amandman. Ne razmatra se. Dakle, kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo. 115. amandman. Zatvaram glasovanje. Imate pravo. Odbija se deveti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 123. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Deseti kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 135. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo odmah na 150. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 151. za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. 152. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, provjerit ćemo 152. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala gospodine Ertug. 153. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 13. kompromis. Želite provjeru? U redu, provjerit ćemo 153. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, bili ste u pravu. Kompromis 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 167. ispričavam se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 100 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 176. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 177. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo 177. amandman. Zatvaram glasovanje. usvaja se. I dalje vrlo tjesno. 182. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ako želite, provjerit ćemo. 182. amandman. Zatvaram elektroničko glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 16. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 185. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, nije baš jasno. Otvaram elektroničko glasovanje o 185. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 186. za, protiv, suzdržani, odbija se. 187. za, protiv, suzdržani, odbija se. 188. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo jer nije jasno. 188. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 189. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. kompromis, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203. za, e, ispričavam se, 204. Dakle, prelazimo odmah na 204. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 204. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 205. Za. Protiv. Molim vas. Molim vas pokušajte se koncentrirati jer nemamo mnogo vremena. 205. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206. Želite provjeru za 205. u redu, otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 206. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. za, protiv, suzdržani, odbija se. 209. za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis broj 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. 252 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, Želite da provjerimo 27. u redu, otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Imate pravo, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, nije jasno. Glasujemo o 29. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. Velikom većinom glasova. Molim vas pokušajte dignuti, dići ruku. 30. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31. za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Dobro, provjerit ćemo 37. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 38. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 39. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 40. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, odbija se samo za jedan glas e, viška protiv. 42. za protiv suzdržani usvaja se. 42. je to bio. 43. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za protiv, suzdržani, usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno. Otvaram elektroničko glasovanje o 48. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. se ne razmatra, tako da 66. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći amandman tko je za, protiv, suzdržani, e, ne znam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. 82. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 83. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo sada na 84. Tko je za? Ovdje stoji no vote za 86. Dakle, 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 88. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91. Za? Samo trenutak, imali smo 90. Ispričavam se, sada se ovo sljedeće ne razmatra, pa prelazimo na 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam. Provjerit ću. Glasujemo o 93. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 95. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 98. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje, elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. 29 glasova za, 5 protiv i 3 suzdržana. Gospodine Deli, vaše izvješće je usvojeno. Dragi kolege, sada nastavljamo. Dalje. Imamo izlaganje austrijskog predsjedništva, dakle predstavljanje prioriteta.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 C'est sur quoi C'est sur le rapport de M. Le rapport de M. Sile, on va discuter à, 17h30. Alors, dans l'ordre du jour... Prema dnevnom redu. Molim vas, ako želite razgovarati, da to učinite izvan dvorane. Imamo jednu izmjenu na dnevnom redu, izvješće e, gospodina Zilea će biti u 17.30. Dakle, raspravljat ćemo o tom izvješću u 17.30, budući da kasnimo predsjedateljice. Shvaćam da se mora nekad izmijeniti dnevni red. Međutim, i mi zastupnici imamo svoj raspored. I ja danas poslje podne e, moram braniti e, svoje mišljenje na drugom odboru, tako da neću moći biti ovdje. Žao mi je. Monsieur j'ai bien Gospodine de Grande, shvaćam ovo što ste iznijeli. Međutim, radi se o tome da kasnimo u odnosu na dnevni red i zbog toga sam htjela skrenuti vašu pozornost da ćemo prebaciti izvješće gospodina Cila, a budemo li sve odradili u zadanom vremenu, moći ćemo ga odraditi, ne mogu vam ništa garantirati da ćemo sve od sebe, gospodine Zila. Nous continuons notre point suivant avec la présentation. Nastavljamo sa dnevnim redom. Prelazimo na sljedeću točku, a to je predstavljanje prioriteta austrijskog predsjedništva. S nama je gospodin Norbert Hofer, austrijski savezni ministar prometa, inovacija i tehnologije. Od 1. srpnja Austrija je preuzela predsjedništvo vijećem ministara i iznijela je svoje ambicije za budućnost Europske unije. Kao što vam je poznato, austrijsko predsjedništvo je već najavilo da će se koncentrirati na stvarna europska rješenja kada je riječ o velikim temama. Kao što vam je poznato, u našem odboru to su teme koje se tiču svakodnevnog života građana, kao što je instrument za povezivanje Europe, zatim eh, pass rail za mlade, a ono što je također relevantno u prometnom sektoru, eh, budući da je naš cilj povezivanje teritorija, TNT mreža. vidimo da se europska vrijednost prepoznaje u europskoj javnosti, a za naš odbor ona je nešto što se samo po sebi podrazumijeva i što zahtjeva određena financijska sredstva. O tome ćemo također razgovarati budući da se paralelno vode pregovori o proračunu, a naš odbor također ima određene prioritete kao što su digitalizacija. Svi znamo da je to danas vrlo aktualna tema. Budući da je prometni sektor e, podložan promjenama i budući da je ta digitalna revolucija vrlo snažna u našem e, sektoru. Vi možete računati na našu potporu da ćemo poduprijeti stvarne europske projekte. Gospodine ministre, sada ću vam dati riječ na nekih dvadesetak minuta, a nakon toga će riječ dobiti koordinatori da bi vam mogli postaviti pitanja, te ćete vi ponovno dobiti riječ da odgovorite na postavljena pitanja. Izvolite, sada imate dvadesetak minuta na raspolaganju. Najljepša hvala predsjedateljice, poštovani zastupnici, gospođe i gospodo. Posebno mi je zadovoljstvo i čast danas govoriti na vašem odboru gdje sam pozvan kao gost i govoriti o prioritetima austrijskog predsjedanja vijeću u prometnom sektoru i naravno vezano za stajalište našeg ministarstva o održivom razvoju i turizmu. Austrija je doista spremna raditi na ovoj temi zato što znamo da je to iznimno bitno za budućnost Europske unije, pogotovo ovo što vi radite u ovom odboru. Austrija je preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije 1. srpnja 2018. Radi se o vremenima velikih izazova u kojima živimo. Trajni mir, sloboda, i time povezano rastuće blagostanje u zemljama Evropske unije velika su postignuća europskog jedinstva koja trebamo održati. I zbog toga e, su i osnivači Evropske unije smatrali da je dobro imati tjesne gospodarske veze između naših država. Time ćemo izgraditi naravno i zajednicu vrijednosti trajnog mira. Upravo je međusobno upoznavanje zapravo upoznavanje drugih naroda, drugih e, državljana, nacionalnosti, to što će dovesti do razumijevanja i do veće suradnje. Tako da mislim da je i to ujedno velika dodana vrijednost naše Evropske unije, poštivati tu međusobnu raznolikost i živjeti ju. E, stojimo, kao što sam rekao, pred velikim izazovima. Te izazove niti jedna država pojedinačno ne može svladati. Međunarodna konkurencija postaje sve stroža. Europa mora zajamčiti poštivanje svog životnog standarda. Zatim raste važnost pitanja klimatskih e, promjena, učinkovite mjere, održavanje e, održive mobilnosti. I na kraju Postoje određene prijetnje, prijetnje koje rastu e, kroz digitalizaciju, o tome je govorila i predsjedateljica, zato što se pitamo imamo li konkurentske prednosti, a konkurentske prednosti će za nas biti značajne. E, s jedne strane svijet se razvija tako da Sjedinjene države grade protekcionizam, Rusija jača, a Kina raste u blagostanju i ima i veliki utjecaj na situaciju u Africi, na zemlje Bankana. Tu se oni nalaze naprosto u shopping e, turi gdje kupuju sve što im je nužno. Evropska unija se mora dokazati na tom tržišnom natjecanju trebamo biti e, sposobni konkurirati tom e, ozračju. I tu je komisija zapravo pokretač motor evropskih integracija. Trebamo ciljano ostvarivati naše ciljeve i štititi ugovor, osnivački ugovor. Doista, sami trebamo poštivati ugovore koje smo potpisali. Počelo je nekako s konvergencijom, željeli smo da se odmaknemo od ugovora za vrijeme e, krize i umjesto da gradimo nove konvergencije ili nove ugovore, mi smo gotovo sve države Europske unije nekako prekršili naše kriterije. E, vijeće i parlament su zapravo su zakonodavci i moraju preuzeti ponovno svoju odgovornost prema našim državljanima kako bismo se dalje razvijali, bili konkurentni i živjeli sigurno. E, razgovarao sam sa predstavnicima i komisije i parlamenta i vijeća i vidio sam da ljudi kažu pa evo mi smo komisija, tamo je parlament, tamo je vijeće, Mislim da će biti naša zadaća pokušati za vrijeme predsjedanja stvoriti više zajedništva između te tri, tri e, e, grane, te tri institucije. Naše je moto Europa koja štiti. Europa će štititi i sigurnost na našim cestama. Da imamo manje mrtvih u prometu, zato ćemo također e, preuzeti odgovornost. Austrija će se truditi osnažiti Europsku uniju, približiti ju građanima i pojačati povjerenje naših državljana u mogućnost djelovanja unije, a isto tako želimo povećati povjerenje između država članica i prema institucijama unije željeli bismo doista dati veliki i značajan doprinos e, i Naravno, vi sasvim sigurno znate da ministri koji predsjedaju vijećima e, igraju prilično važnu ulogu, ali još važnije je cijeli aparat koji stoji iza nas. U Austriji jako dobro funkcionira javna uprava i upravo ti službenici sudjeluju na, punim, na puno rasprava i na puno sastanaka. Oni će se brinuti za postizanje kompromisa i zajedništva. Doista se oslanjam na te naše djelatnike i suradnike koji će biti vrlo aktivni u pronalaženju rješenja. Često to nisu ministri ili ministrice. Oni jednostavno mogu pokupiti samo pohvale ili sjediti na lovorikama, a često moramo zahvaliti ljudima koji rade, e, a nisu toliko vidljivi u javnosti. Što se tiče naših ciljeva u sektoru prometa, želim reći da želimo potaknuti razvoj prometnih sustava e, koji će zajamčiti uravnoteženu konkurentnost unutar grana prometa. Želimo poštenu i visoku razinu radnih uvjeta, socijalnih uvjeta u sektoru prometa. Želimo pojačati i povisiti sigurnost u prometu. Isto tako želimo dati svoj doprinos mobilnosti koja poštuje klimu, odnosno dekarbonizirati prometne usluge. E, mi ćemo biti da tako kažem, radno predsjedništvo, zato što ćemo biti vrlo angažirani u pronalaženju rješenja, postavljanju prioriteta tamo gdje se može realno očekivati e, stvaranje savezništava, otvaranje dijaloga sa parlamentom, državama članicama i komisijom. To su sve za nas značajni instrumenti na putu pronalaženja stvarnih, stvarnih rješenja. Rješenja koja će voditi suvremenom gospodarstvu, koja će smanjiti e, tržišno natjecanje koje nije lojalno i koje će jasno poboljšati socijalnu i ekološku komponentu prometnih sustava, a u interesu evropskih državljana. Prije no što krenem na pojedinačne dosije, želio bih posebno naglasiti e, zahvalu prema bugarskom predsjedništvu koji su doista radili na razvoju trenutačnih zakonskih prijedloga. Doista to je bila velika zadaća, zadaća koju treba prevladati svako predsjedanje. Ja se još jednom najsrdačnije zahvaljujem Bugarskoj. U Austriji smo već imali mogućnost predsjedanja Unijom. Ovo je treći put što predsjedamo Unijom parlament se bavi pitanjima već dulje vremena, pitanjima koje se odnose na promet, na paket za mobilnost, paket za mobilnost 1. Tu je Austrija analizirala napredak koji je ostvaren za vrijeme bugarskog predsjedanja. Radi se o pristupu profesiji, tržištu, o uređivanju pitanja tahografa, e, vremena za odmor i naravno o posebnom zakonu za upućivanje radnika. Austrija je analizirala posebno pažljivo razvoj stajališta država članica prema pojedinim kritičkim dijelovima ovih prijedloga kako bismo vidjeli gdje možemo izgraditi značajne kompromise i time postići temelje za konsenzus koji bi mogao biti realan. Ja ću obećati da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da bi se postigli kompromisi. U ovom trenutku nalazimo se u procesu intenzivnog dijaloga i bilateralnih razgovora sa svim dionicima. A posebno pazimo na stajalište Europskog parlamenta prema pojedinačnim dosjejima. Čak i ako sada još nismo došli do faze međuinstitucionalnih pregovora. Čini mi se da je iznimno važno znati što piše u izvješćima parlamenta kako bismo mogli u potpunosti sagledati situaciju i temeljem sadašnjeg stana pokrenuti nove pregovore što je za nas od iznimne važnosti. Ono što je na plenarnom sastanku dogovoreno jest da su e, određeni dosjeji vraćeni na odbore na daljnju raspravu. Radi se o politički osjetljivim sustavima i vrlo je teško pronaći zajednički put i prave prijedloge. E, Austrijsko predsjedanje vijećem će doista biti vrlo pažljivo prema svim zahtjevima. Pratit ćemo cilj i željeli bismo na sastanku vijeća za promet i energiju u prosincu postići određeni napredak. To je naš cilj. Što se tiče interoperabilnosti elektroničke naplate cestarina i razmjenu informacija ETS-a, Austrija će zajedno s Europskim parlamentom potražiti najbolje rješenje. Trijalog s parlamentom počinje već sutra, točnije 11. srpnja i nadamo se uspješnim pregovorima. Nadalje, sljedeći dosje, paket za mobilnost. Unutar vijeća postavlja se situacija koja je nažalost vrlo heterogena. Što će biti sa osobnim vozilima, sa eurovinjetom? Hoćemo li imati obvezu poštivati mogućnost izbora i plaćati prema dionici, pređenoj dionici. Tu mnoge državne članice još razmišljaju o tome je li povrijeđeno pravilo subsidijarnosti. E, poznato je stajalište Austrije s tim u svezi. Međutim, u okviru predsjedanja vijećem želimo biti potpuno e, pravedni, nećemo samo zagovarati naše stajalište, e, to vam ozbiljno obećavam. E, na temelju različitih mišljenja, različitih ideja i velike raznolikosti među državama članicama, biti će doista teško ovdje ostvariti napredak. I to moramo otvoreno i iskreno reći. Što se tiče socijalnog stupa, pa paketa za mobilnost 1. E, radi se o važnim elementima o kojima ćemo kasnije govoriti detaljnije. Što se tiče paketa za mobilnost broj 2 već se intenzivno za bugarskog predsjedanja razgovaralo o poveznici sa prvim paketom, a radi se o novoj direktivi o kombiniranom prijevozu. Znam da je i vama to pitanje posebno važno. Radi se o važnom elementu za donošenju mjera koje će zaštititi okoliš u sektoru prometa. Intenzivno se razgovara o tome u vijeću. Odbor TRAN je e, također raspravljao o ovom dosijeu vrlo opširno. Austrijsko predsjedanje analizira stajalište parlamenta s velikom pozornošću. Austrija će težiti postići kompromis na sastanku vijeća u prosincu kako bismo što ranije mogli početi pregovore s parlamentom i zaključiti ih za vrijeme rumunjskog predsjedanja. Zatim postoji još jedan važan dosje o kojem ste jutro glasovali, glasovali, a radi se o takozvanom čistom prometu, radi se o direktivi za čista vozila. Dakle, postavili smo si cilj niske ili nulte emisije vozila, e, tako da tu ovdje moramo promicati javni natječaj u tom smislu Austrija će nastojati ostvariti značajan napredak po ovom dosjeu iako su rasprave još na početku. Na vijeću će se postići opće stajalište, ali ne znam je li to realna procjena. Mi ćemo svakako težiti postizanju općeg stajališta. Što se tiče trećeg dijela paketa za mobilnost, Austrija će raditi na sigurnosti prometa uzet ćemo u obzir posljednje razvoj situacije. Tu prije svega mislim na umrežavanje automatizirana vozila. Radi se o reviziji opće direktive o sigurnosti i o sigurnosti infrastrukture. Pregovori u radnim skupinama vijeća već su počele, a mi ćemo se držati cilja i ovdje postizanja općeg stajališta. Učinkovita i suvremena infrastruktura je temelj za inovativno i učinkovito izgrađivanje sustava mobilnosti, zbog čega ćemo posebno obratiti pozornost na CEF uredbu dakle, i na transeuropske prometne mreže TEN pet, Mi ćemo svakako e, se zalagati za financiranje CEF 2.0 i sufinanciranje daljnjih zahtjeva za sigurni i e, okolišno e, bolji e, promet. Radi se o instrumentima koji su važni za održiv i konkurentni prometni sektor. Što se tiče zračnog prijevoza, to je sektor iz kojeg ja dolazim. Predsjedništvo će se potruditi napraviti značajan doprinos, e, ojačati standarde u Europi u zračnom prometu. Veselimo se pregovorima s parlamentom o preradibi uredbe o zračnom prometu. 7. E, lipnja e, jest vijeće započelo raditi na tom pitanju. Austrija će raditi u interesu europskog gospodarstva i u interesu europskih radnika. Želimo mandat komisije i želimo pregovore dovesti do toga da slijedimo i razgovore sa trećim državama vezano za zračni promet. Što se tiče pomorskog prometa, iako Austrija nema mora, predsjedništvo će se baviti i pitanjima pomorskog prometa i pitanja njima prometa na kopnenim vodenim putevima. Mi ćemo donijeti zaključke vijeća vezano za putovanja kopnenim e, vodenim putevima u izgradnji multimodalnog sustava kao i daljnjeg jačanja istog. Što se tiče prometa na moru, mi ćemo razgovarati s Europskim parlamentom o prijedlogu prihvatnih e, E, zbrinjavanja i prihvatnih centara u lukama e, jer želimo napraviti prijedlog uredbe o jedinstvenom europskom e, prostoru što će promijeniti uredbu o najmanjim standardima za certifikaciju pomoraca i usavršavanje pomoraca. Moram reći da imamo predviđen TT, sastanak vijeća za telekomunikacije, promet i energetiku 3. prosinca 2018. u Briselu na marginama imat ćemo održan i sastanak Dunavskih država 29. i 30. listopada. U Gracu imat ćemo i neslužbeni sastanak gdje ćemo govoriti o dekarbonizaciji, sigurnosti u prometu, mobilnosti i multimodalitetu. E, I na kraju, evo, zatvaram krug tema koji će biti zaključen temama o sigurnom prometu, o zaštiti okoliša i do izgradnje infrastrukture. I na kraju, naravno, imat ćemo mogućnosti i neslužbene razmjene informacija kako bismo izgradili doista temelje za održivi e, sustav prometa u Europi. Na kraju želim reći, iskoristiti ovu priliku, još jednom naglasiti koliko je e, promet važan za Austriju, koliko su nam važni kontakti prema parlamentu i želim reći da ćemo tijekom predsjedanja odigrati našu tradicionalnu ulogu kao graditelja mostova, kao nekoga koji povezuje. Evropsku uniju. A sada mi dopustite da sasvim kratko umjesto kolegice ministrice Elizabeth Köstinger koja je upravo rodila svoje prvo dijete nije mogla biti ovdje, da kažem dakle nekoliko riječi o području turizma. Na početku vam upućujem najljepše želje i pozdrave ministrice Köstinger koja je bila zastupnica i sama zastupnica ovdje u Europskom parlamentu i doista poznaje i cijeni e, e, ulogu ovog, ove institucije. Dakle, trenutačni razvoj turizma u cijeloj Europi pokazuje da je turizam važan pokrećat pokretač rasta naših regija, gradova, a i ruralnih područja. I e, putovanja povezuju ljude i e, pospješuju razvoj i kulturnu razmjenu. Dakle, radi se o suradnji regija, općina i gradova u smislu subsidijarnosti turizam također utječe i na druge sektore, na unutarnje tržište, na inovacije, na digitalno gospodarstvo, na regionalni razvoj, na koheziju, ulaganje u ljude, izgradnju kulturnih, prirodnih resursa, okoliš. Dakle, to je sve čime se bavimo na europskoj razini, što je vrlo relevantno za održivi i konkurentni sektor turizma u cijeloj Europi. Zato i mi trebamo obratiti pozornost na sektor e, turizma. E, turističko gospodarstvo ostvaruje veliki doprinos našem gospodarstvu, zato je iznimno važno izgraditi programe poticaja za taj sektor kako bi se potencijal turizma u potpunosti mogao razvijati. Molim vas, nemojte zaboraviti da imamo Kinu e, sa jakim srednjim slojem, imamo Indiju, imamo baby boom generaciju koja je sada došla u razdoblje kada može putovati. Dakle, tu su veliki, e, velike mogućnosti našeg turizma. Više od 2 milijuna malih i srednjih poduzetnika rade u sektoru turizma. E, mi smo imali e, princip za vrijeme našeg predsjedanja ranije think small first. Dakle, neka mali dođu na prvo mjesto. E, ne trebamo opterećivati mala i srednja gospodarstva teškim birokratskim ili administrativnim zadacima. Moramo razmjenjivati najbolje prakse između država članica i drugih dionika. Zato ćemo organizirati zajedno sa Europskom komisijom početkom listopada 17. Europski turistički forum ETF u Beću pa ćemo raspravljati o tome kako dugoročno popraviti stanje u turizmu. Jako bismo se veselili ako bi i vi možda mogli doći da vas pozdravimo na tom skupu u, u e, Zahvaljujem na pozornosti. Žao mi je što sam prekoračio vrijeme. E, vjerujem da ćemo vrlo dobro surađivati u sljedećem polugodištu jer sam uvjeren da zajedno možemo doista puno postići. Ostajem sada ovdje i stojim vam na raspolaganju za vaša pitanja. Najljepša vam hvala. Merci, monsieur le Hvala vam, gospodine ministru. Vi ste upotrijebili riječi koje uistinu treba zapamtiti. Rekli ste da je potrebna dodana evropska vrijednost, da moramo zajamčiti evropsku budućnost, mir na teritoriju Europe. Podsjetili ste nas da nam je potrebna Europa koja će pružiti zaštitu, da moramo provesti u dijelo nove inicijative konvergencije i dakle sve to skupa mora biti konstruktivno. E, kao što ste i sami rekli, izazovi su veliki. Paket mjera za mobilnost, e, tu sam primijetila da ste upotrijebili jednu riječ, rekli ste da ćete iznijeti prijedloge za konklave mislim da ćete nam to morati malo bolje objasniti kako doći od bijelog dima do dobrog sporazuma vezano uz mjere za mobilnost kako bi se tu postigao određeni napredak. Vi ste sami rekli da dodana europska vrijednost omogućuje da se ostvare pomaci vezano uz to područje. Sada dajem riječ gospodinu Vin van de Kampu. Reći ću vama kao i svim ostalim članovima odbora imate vrijeme od dvije minute, dakle vrijeme vam je ograničeno. Nakon toga će e, dobiti riječ ostali članovi koji će imati po minutu i 30. Izvolite. Ehm, Hvala predsjedateljca. Što se tiče kluba EPP-a, mi e, želimo toplo pozdraviti austrijskog ministra i zaželjiti mu e, veliki uspjeh. Svi znamo kako stvari sada stoje. Austrija e, ima jednu neobičnu koalicijsku vladu. mislim da i vi iz osobnog iskustva znate kako je opasno letjeti moramo se potruditi da nam ostanete zdravi. I e, kao iz vlastitog iskustva mogu reći da e, opasni e, hobi mogu biti i rizični. Međutim, ako pogledamo kako se Indija, Kina i Rusija razvijaju, tada je Europa jedan slab igrač. Doista je točno da Austrija pomaže e, Europi da razmišlja e, unaprijed kako će ići svojim putem. E, vidim da želite ovom paketu donijeti jedan opći pristup i to prije Božića ove godine. Stajalište Austrije o naplati cestarine za osobna vozila je vrlo dobro poznato ali e, ovo što ste rekli vezano za instrument za povezivanje Europe me iznenadilo. Jednako kao i austrijski kancelar želite uštedjeti. Međutim, mislite li da ćete uspjeti sačuvati taj instrument za povezivanje Europe tijekom pregovora? E, govoriti je jedno, a zaustaviti novac je drugo. Što se tiče unutarnjih plovnih puteva, u kontaktu smo sa e, Rumunjskom, sa Konstancom. Nadam se da ćete upotrebom e, Dunava e, na višu razinu podići razvoj unutarnjih plovnih puteva. Htjela bismo također čestitati gospođi Kosinger što je rodila dakle na Prinovi. Ali i dalje postoje prepreke e, na autocestama vezano za motocikliste. E, Puno hvala, gospodin Van Druga je gospođo Grasver Heinz. Hvala lijepa, najsrdačnija dobrodošlica poštovanom ministru. Ja sam pogledala program predsjedanja vijećem. Dosta je skromno. Svega jedna stranica se odnosi na promet. Nema konkretnih ciljeva, po mom mišljenju. Jedan cilj je mm, sigurnost, uvjeti rada, upućivanje radnika. EPP e i mi smo na plenarnoj prošli tjedan razgovarali o paketu za mobilnost. Glasovali smo, pa ne znam jesi li to nekako kompatibilno. Ovdje na europskoj razini smatramo da treba fleksibilizirati sate vožnje i kombinirati sa satima odmora. Mi smo dogovorili 60-satni radni tjedan, vidjeli smo da je to stajalište Savezne vlade, naišlo je na velike kritike, pa i tu vidim neke kontroverze. Možda ćete moći konkretnije odgovoriti. E, kada se radi o paketu za mobilnost, socijalni dio još nije usklađen, nema zajedničkih smjernica. Pa pitam što je sa dosijejima upućivanja radnika, vožnja plus odmor. Jeste li za prvi zahtjev ili ste za potpuno izuzimanje međunarodnog prometa ili ste za upućivanje od desetog dana, odnosno upućivanje od prvog ili od desetog dana. I drugo pitanje koje konkretne mjere kanite provesti vezano za socijalni dumping, radni dumping, dumping u plaćama na europskim cestama. E, možemo li ograničiti rad na 12 sati, hoćemo li poboljšati uvjete rada za vozače i na kraju Evropsko tijelo za rad ili radnike? Hoćete li odustati od nacionalnih kompetencija da biste evropskom tijelu dali nadzor i uspješnije se borili protiv e, dumpinga? I na kraju, ja dolazim iz Tirola, pitanje za Brenner. Situacija je ovdje loša, stanovnici doista pate koje ćete mjere vi kao ministar prometa provesti da biste promet kroz Brenner konačno olakšali i problematiku ublažili? Hvala lijepa. Gospodin Cile, izvolite. Dobrodošli, ministre. Susreli smo se s gospodinom Hoferom eh, prije nekoliko tjedana u Beču i moto vašeg predsjedanja bila je Europa koja štiti. Međutim, u sektoru prometa e, postoje rizične situacije vezane za paket mobilnosti. Do koje mjere štitimo? E, Reformistički e, klub, klub konzervativaca i reformista, također pokušava naći ovdje u parlamentu jedno dobro rješenje za ovo pitanje jer je to jedna crvena linija. Ako stvarate novo zakonodavstvo u paketu mobilnosti između socijalnih e, uvjeta i uvjeta tržišta koje je rascijepkano, vi ste spomenuli da imamo e, stajalište u parlamentu e, jedinstveno stajalište o paketu mobilnosti, međutim nemamo. Kao jedan odbor za promet mi smo uspjeli dobar kompromis postići, ali smo ga izgubili tijekom plenarnog zasjedanja. Pokušat ćemo ga ponovno dobiti na jesen. Međutim, vi kao e, predsjedajući vijeća kažete da je vaše predsjedništvo radno predsjedništvo. To je jako dobar koncept Eh, jer tijekom bugarskog predsjedanja nismo imali eh, jednog pregovaračkog partnera posebno vezano za eh, pitanja iz područja prometa. Evo, samo općenita opaska. Što se tiče paketa mobilnosti broj 1, opisali ste situaciji, e, situaciju u kojoj pokušate, pokušavate nešto od, e, pokrenuti naprijed. Ali što se drugog dijela tiče, vezano za e, lokalne međugradske autobuse, a to je dio mog izvještanja, volio bih znati kakve su vaši planovi. Hoćemo li imati bar nekakvu diskusiju o tome jer e, naravno u prvom čitanju e, parlament mora potvrditi. Gospodin Van de Kamp je spomenuo isto tako instrument za povezivanje Europe. Dakle, nije tu sada u pitanju samo količina novca, već kako ćemo ga e, trošiti u spoju sa kohezijskim fondom. I tu bih volio vašu reakciju. Što se tiče pokretljivosti, odnosno mobilnosti, Spomenuli ste Rusiju, SAD i slično. Rusija zapravo ne razvija svoju vojsku osim u jednom aspektu i mislim da je i također mobilnost vojske u Europi vrlo važno pitanje. E, pozdravi od mene, s druge strane, moje iskustvo sa austrijskim predsjedanjem jest tako da oni uvijek imaju jako dobar osjećaj za to što je u našem stvarnom interesu u interesu napretka e, i doista je dobro da ste rekli da će biti pošteni e, posrednik, odnosno onaj koji uspostavlja mostove i e, drži se rokova, u tom smislu imate našu podršku. Što se tiče mota predsjedništva, kako je gospodin Zile spomenuo, ja, ja više volim ovaj naš, vaš podmoto, znači predsjedništvo koje osnažuje Europu. E, ta riječ zaštita možda može dati e, krivi dojam prevelike zaštite. Ono što je dobro treba, je ravnoteža između e, i pravednost. trebamo razmotati te dinamične sile, te dinamične sile na tržištu. Što se tiče ovih dosjea, postoji mogućnost e, da naravno napredovanja i mislim da, e, kao što ste rekli, vaš prioritet e, eksplicitno treba biti paket mobilnosti. Želite napredak u tom pogledu, želite izvješće o napretku, iako bi to za neke možda, iako je to nekima prošloga tjedna možda loše zvučalo, odnosno odvlačilo na krivu stranu. Ehm, radi se o dosjeima o kojima se glasuje, a možda je to e, povezano sa prethodnim glasovanjem. Meni bi bilo drago da se usredotočimo na ono što treba popraviti. E, treba zapamtiti i pitanje kapotaže koje od samog početka e, se promijenilo. Čak i, vaš E, gospodarska komora bi se sa mnom složila da tu postoje različite percepcije. Možemo li se svi zajedno usredotočiti što se tiče kompromisnih amandmana, amandmana koji su dobili podršku na plenarnom zasjedanju? To su glavne e, linije. E, ako se na to usredotočimo, moći ćemo postići rezultate. A za sve ostalo, zaista mi je drago bilo čuti ohrabrenje u vašim riječima. Hvala gospodine Telička na ovim pitanjima. Gospodine Kramer, izvolite. Hvala. Ja zahvaljujem na ovom izlaganju. Govorili ste o dekarbonizaciji prometa. To je svakako važna tema. Govorili ste i o naplati cestarine. Države članice imaju različita stajališta o tome. Dakle, želi li Austrija i dalje nastojati na žalbi protiv naplate cestarine za e, osobna vozila, ali isto tako trebamo govoriti i o e, željezničkom prometu. Možda bismo trebali to reći državama članicama. Treba nam poštena konkurentska osnova. To ne znači da moramo financirati onaj promet koji šteti okolišu, a onaj koji ne škodi stalno kažnjavamo. I osim toga, postoje određena poduzeća koja su ponovno opremili svoje kamione, na primjer Njemačka pošta ili druge, treba nam novo pravilo za tehničke karakteristike e, službenih opskrbnih vozila, trebamo štititi ljudske živote na taj način. Treća točka, financiranje u okviru CEFA, dakle instrumenta za povezivanje Europe. Problem je sljedeći. Već 30 godina ulažemo milijarde da se Europa približi, a to se ne vidi na željeznici. Rupe su upravo tamo gdje se nalaze granice. Zaista je teško reći državama da same zatvore svoje rupe u željezničkom prometu ako to ne radimo. Naša je željeznica povezivala još 1870. Beč i Prag. Nakon ponovnog ujedinjenja Europe, nakon pada željezne zavjese, prošlo je opet 30 godina. U Austriji se ništa ne radi na željeznici prema istoku. Jeste li vi kao ministar prometa Austrije da se ponovno uspostavi ta poveznica? To bi bio dobar primjer i za druge evropske države. I na kraju, neću sada ponavljati sva pitanja o paketu za mobilnost, ali postoji jedno pravilo u Europi. Ista plaća za isti posao na istome mjestu, radnom mjestu. To možda ne znači da ste svaki dan u, kao vozeć u kamionu, ali medicinska sestra u Beću koja je došla iz Rumunjske ne dobiva pola plaće zato što je došla iz Rumunjske. Ona ima istu plaću kao i austrijska medicinska sestra. Dakle, to treba vrijediti i za vozače. Želim čuti vaš stav. Za što ćete se založiti? Hvala gospodine Kramer. Gospodin Majer ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Moramo jako kratko govoriti, nažalost, pa ću evo samo kratko čestitati. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste došli na odbor za promet. Znam da imaš još neke termine i dogovore i zato mi je jako drago što si posvetio toliko vremena ovom, ovom domu. Hvala na dolasku ti si rekao da je ovo već treći put da Austrija predsjeda. Ja sam kod dvija, dva predsjedanja i osobno imao čast sudjelovati. Te sam uvjeren da će Austrija moći nešto i ostvariti, e, pogotovo ako slijedi svoja stajališta. Što se tiče sektora prometa, e, mi često imamo različite, različito mišljenje o nekim stvarima, međutim Čini mi se da socijalisti danas nisu tu ovdje, barem koliko mogu vidjeti. Štete što ne sudjeluju u programu. O paketu koji smo govorili prošli tjedan. Upravo smo taj paket zato i odbili, jer se radi o socijalnim pitanjima koje za nas nisu bila prihvatljiva. Sada postavljam moja pitanja. Europa koja štiti je slogan ili moto Austrije. Kako će se to odraziti na sektor prometa? I drugo pitanje, Austrija spada u one države Europske unije koje jako puno rade na sigurnosti u cestovnom prometu kako ćemo povećati tu sigurnost i smanjiti broj smrtnih žrtava i žrtava koje teško ostaju invalidi, teško ranjene. I na kraju kako ćemo razvijati automatizirano i umreženu vožnju hoće li Austrija tijekom predsjedanja pokrenuti određene inicijative. Ja dolazim iz Graca. Grac od 2017. ima jedan pilot projekt baš u tom sektoru. I moje četvrto pitanje. Imamo uspješan primjer premještanja cestovnog prijevoza robe s ceste na e, željeznicu prosjek je 20%, kod nas je taj prosjek nešto viši, što može Austrija drugima pružiti temeljem tog dobrog primjera i naravno doprinijeti direktivi za kombinirani prijenos. Prijevoz. Hvala gospodine Majer, gospođo Ajuto. Izvolite, kao koordinatorica. Hvala lijepa predsjedatelju. Svakako želim dobrodošlicu ministru. Ja sam izvjestiteljica za dosije o kombiniranom prijevozu. Jako mi je drago bilo čuti da je to jedan od vaših prioriteta. Mi smo spremni, imamo već spreman tekst za pregovore, tako da sam uvjerena da ćemo pronaći puno zajedničkih točaka, jer to je upravo ono što želi ovaj parlament, a to smo potvrdili jutrost jest snažno promicati nove oblike prijevoza. E, to je nužno za intermodalitet Maknuti kamione s ceste i prenijeti prijevoz robe na željeznicu to je ono što sve, svi želimo. Međutim, postoje još neke prepreke zbog kojih to još uvijek nije moguće, tako da smo još uvijek na cesti. Što se tiče Brennera, kod nas je to također problem, problem za mala i srednja talijanska poduzeća. To je u ovom trenutku ključan problem, zato što trebamo zadržati protočnost prometa robe, Brenner će biti završen tek 2027. godine. Do tada moramo zajamčiti korektan prijevoz roba. E, doista mi želimo promicati što je brže i prije moguće, dakle prijelazak s ceste na željeznicu, to oko toga se slažemo. Što se tiče poveznice sa prvim paketom za mobilnost, dakle rasprava o kabotaži i upućivanju radnika. Naš tekst je krenuo od e, konačnog rezultata prvog paketa za mobilnost. Tako da možemo nastaviti s pregovorima jer imamo već referentni akt tako da vjerujem da će Austrija pokazati puni stupanj suradnje i jedva čekam početi trijalog. Hvala vam. Puno hvala gospođi Ajuto, gospođo Schmidt i vraćam odmah predsjedanje predsjedateljice, Imate samo jednu minutu. Jedna minuta mi nije dovoljna. Hvala. Poštovani ministre, s moje strane želim također srdečnu dobrodošlicu. Hvala vam na jasnom izlaganju. Rekli ste da je suradnja s komisijom i svijećem nešto što trebamo poboljšati. To jeste dobra suradnja, ali postoje neki nedostaci ili slaba mjesta. Nažalost, komisija je tri godine propustila prije nego što je podijelila paket za mobilnost e, i sada e, se Austrija uz Brexit, zaštitu granica morala baviti i sa ova stotine dosjeja. Gospođa Gras van der Heinz, nažalost, nije više ovdje. Paket za mobilnost jest jedna riječ, ali iza toga se krije jako, jako puno dosjeja. To trebamo otvoreno reći. Što se tiče vašeg plana, želim danas ukazati na donesenu odluku o kombiniranom prijevozu. Mi jesmo kao društvo ovisni o jeftinom prijevozu, a istovremeno moramo e, zadržati onečišćenje u podnošljivim granicama. Čini mi se da direktiva koju ćemo, smo odlučili može predstavljati dobar alat. Moje pitanje je Bez obzira što je socijalni e, stup ili paket Propo na plenarnom glasovanju, hoćete slijediti taj smjer i na kraju pitanje o automatiziranoj vožnji. To ne znači jako puno prednosti, već e, tu ljudi nekako postaju nevidljivi. Što će Austrija učiniti u tom smislu? Hvala vam, gospođo Schmidt. Molim vas da se doista držite zadanog vremena, jer nažalost neću moći dati riječ nekim kolegama, neće biti dovoljno vremena. Izvolite. E, Hvala vam, e, gospodine ministre. Mene više e, zanima detalji o kompromisu vezano za paket mobilnosti. Koji je tu vaš pristup? tako da ne bi trošak pao na leđa potrošača. Što se tiče e, malih i srednjih poduzeća, da se ona ne bi zatvorila pod teretom birokracije. Prometna poduzeća ne moraju upotrebljavati taj sustav tranzita. E, primjerice u Francuskoj imate na desetke različitih elemenata e, u plaćanju. Dakle, što predsjedništvo kani učiniti kako bi eliminiralo e, te neopravdane ideje da koje neke od e, nas žele e, uvesti ovdje. Također nova zapošljavanja u Europska agencija za zapošljavanje, da li one trebaju biti vrlo velike i pokriti mm, razmjenu informacija e, prema različitim sustavima plaćanja. Gospodine Kor, imate riječ na jednu minutu. Najljepša vam hvala. E, moje je pitanje e, što ćemo učiniti sa tahografima, održivost, dekarbonizacija, Treće, spomenuli ste građanska prava, prava državljana, prava putnika u zračnom prometu. Kako ćete to riješiti i možda prevesti i u željeznički promet. Potrošio sam samo pola moje minute. Hvala lijepa, gospođo De Monte. Hvala, ministre. Svako predsjedništvo želi rješavati nacionalna pitanja. To smo vidjeli. Estonija digitalizacija, Bugarska, Zapadni Balkan. A vi nam govorite o Europi koja štiti. U programu spominjete terorizam, organizirani kriminal, financije, informatika, nezakoniti migranti, prijevara s putovnicama, droga i tako dalje čini mi se da je onda u Austriji situacija potpuno izvan kontrole. A ja ću postaviti pitanje vezano za Austriju i granice. Ja dolazim iz Furlanije Julijske krajine. Što želite učiniti s granicama? Zatvoriti Brenner, zatvoriti Tarvizio? Što će biti s prijevozom robe i s turizmom? A što se tiče turizma, kako mislite povezati tu politiku, politiku razvoja turizma s politikom zatvaranja i straha? Hvala gospodine Marinesko, imate riječ na jednu minutu, izvolite. Hvala predsjedateljice. E, ministre, govorili ste o strategiji Dunava. Mislim kako je to vrlo važna tema. Austrija je E, koordinatorica u sektoru e, plovnosti zajedno sa Rumunjskom. Međutim, e, pitanje ovdje povezano s tim da, ni, da nemaju sve države članice jednaki interes kako bi osigurala sredstva za plovne puteve. Dakle, možda na ovim sastancima koje ste rekli da ćete organizirati biste mogli E, organizirati jedan i o tome te uvjeriti e, države e, članice da osiguraju sredstva za Dunav i njegovu plovnost. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine Marinesku. Gospođo Anderson, imate riječ. Samo bih e, rekla da je Karolina von der Sainz morala otići na e, odbor za e, međunarodnu trgovinu, ali imam dvije opaske. Kao prvo, lijepo ste govorili o zaštiti građana i radnika, no ja bih rekla ono što smo zaključili na što ćete napraviti da, naprav, da dovedete napredak kome, A što se tiče e, jednakih ravnopravnih plaća za radnike u e, području prometa, e, što ćete uraditi vezano za direktivu o opasnim radnim uvjetima. Isto tako, vezano za građanska prava, odnosno prava svih onih koji koriste željeznicu. Tu bismo isto željeli čuti kako ćete poboljšati situaciju diljem Europe vezano za prava Hvala vam, gospođo Anderson. Gospodin Zlotovski, imate riječ, izvolite. Hvala vam, predsjednice. Poštovani ministre Hofer, ja ću vas pozdraviti ovdje u vašoj novoj ulozi u našem odboru. Ali imam pitanje. A pitanje ću reći na poljskom. Było tutaj już dwa razy takie pojęcie dumping socjalny. Dumping je Dva smo čuli e, izraz socijalni dumping. Znamo da je e, dumping jedna praksa u, koja uključuje prodaju po e, cijenama nižim od cijenama proizvodnje onoga što se prodaje. Naravno, e, e, građani iz istočne Europe e, zarađuju više u zemljama u koje migriraju. Znači ne radi se o dumpingu. Ukoliko dijelite moje mišljenje, volio bih vas pitati, zamoliti da nam konkretnije definirate socijalni dumping. I u zaključku, govorimo li o e, jednakim plaćama za jednak rad, zašto ne govorimo o jednakom plaći za jednak rad e, za istoga poslodavca? Hvala gospodine Zlotovski. Gospođo Arnotu, izvolite. Hvala vam predsjednice, hvala vam gospodine ministre na dolasku i na održanom izlaganju. Vi ste rekli da je vaš prioritet e, veća zaštita i ja podržavam e, tu želju da zaštitimo naše građane kao i naše tvrtke u jednom kontekstu globalizacije e, dakle koji se odražava i na zračni promet. U Beću će se održati jedna konferencija na tu temu. Postoje velike razlike među državama članicama, zrakoplovnim tvrtkama. Ovisno o tome jesu li iz komercijalnog sektora kao Airbus ili iz drugih sektora. Na razini Europske unije se vode pregovori. Zanima me za koje će se stajalište zalagati Austrija na sastanku vijeća i koje mjere namjeravate zagovarati kako bi se zajamčili jednaki uvjeti da europske kompanije e, koje su, kojima čiji je položaj ugrožen e, zbog kompanija iz zaljeva. Hvala vam. E, dakle, dobili ste velik broj pitanja, što znači da trebate odgovoriti na ta pitanja. Daću vam mogućnost da e, prije svega date svoje odgovore, a budu li nam potrebne podrobnije informacije, obratit ćemo se vašem kabinetu. Dakle, izvolite, možete sada uzeti riječ i odgovoriti na pitanja. Hvala predsjedateljice, doista jako, jako puno pitanja sam dobio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 paketa za mobilnost. Tu postoje jako, jako velike razlike. Ja sam razmišljao o tome kako ćemo možda najbolje moći premostiti te razlike, pogotovo između onih država koje su najudaljenije u svojim stajalištima, kako ih približiti i kako prvo ih navesti da razumiju stajalište drugoga i da onda približe svoja stajališta. Možda nam neće biti potrebat nikakav posebni sastanak, ali ja sam htio da pokušamo prije no što se odlučimo reći da nismo uspjeli. To mi je bilo najvažnije. Gospodine Van de Kamp, hvala lijepa na dobrim željama koje sam čuo. Rekli ste da je letenje opasno. Istina je, ja sam jednom doživio zrakoplovnu nesreću, proveo sam godinu dana u bolnici, imao sam puno vremena razmišljati, ali rado letim, treba biti oprezan. Rekli ste da sam spomenuo Sjedinjene države i Kinu. Istina je, to su veliki igrači. Ne znam što će biti sa protekcionizmom Sjedinjenih država, kako će se dalje razvijati, ali čini nam se da točno znamo što će biti s Kinom. Kina će biti najsnažnija gospodarska sila na svijetu. Oni sada putuju i kupuju e, okolo, a mi ne smijemo imati loše odnose niti sa Sjedinjenim državama, niti sa Kinom.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 to ste i vi spominjali, dakle države članice su razvile vlastite sustave naplate. Austrija ima naprosto porez na e, CO2 emisije. Dakle, plaćate posebno još na litru dizela ili litru benzina i naravno način na koji vozim e, utječe. Hoću li e, polakše voziti, manje trošiti i tako dalje. Sve to skupa treba povezati, povezati sustav iz različitih država. Što se tiče Austrije, Austrija je sada predsjedateljica i želimo biti pošteni posrednik. Ne želimo vlaš, vlastitu poziciju stavljati iznad drugih. Nadalje, bilo je pitanje za proračun za instrument Connecting Europe ili povezivanje Europe. To je iznimno važno. To razmatraju i ministri financija. E, kancelar Kurz se zalaže za štedljiviji proračun. Ali koji su najveći ciljevi? Prvo, povezati Europu prometnim pravcima, digitalizacija, širokopojasni internet, 5G, istraživanje, obrazovanje. Tu leže najveći izazovi i onda ćemo vidjeti kako će proračun zadovoljiti sve te zahtjeve da bismo mogli učinkovito raditi. Vi govorili ste o beču, o kopnenim, o, o plovnim putevima, unutrašnjosti, ali imamo i projekt Put svile. Imat ćemo luku na istoku Austrije i to će biti jedan hub, jedno središte, središte koje će onda biti ne samo važno za luku, već i za zračnu luku. To će biti važno mjere do 2033. godine. Ispričavam se, malo sam promukao. Imam glas kao Joe Cocker. Kolegica Glasvalen Heinz nije ovdje, ne, je morala je otići. Dakle, ona je postavila pitanje o konkretnim ciljevima ja ću naglasiti da doista imamo namjeru pokrenuti jako puno toga. E, naši suradnici, djelatnici već važno rade, marljivo rade, imamo jako puno važnih razgovora, imamo otprilike predviđenih 150 sastanaka vijeća E, mi smo doista željeli napraviti takav sastav, takav sastav koji će omogućiti postizanje stvarnih ciljeva. E, imamo različite saveze, Višegrad Plus, Road Alliance, pa ćemo vidjeti što će biti sa pitanjem vozača. Ako vozači stvarno redovito mogu uzimati odmor, vraćati se kućama, vozači mi kažu pa ja bolje spavam u svojoj kabini, u svom vozilu nego u motelu ili hotelu. Dakle, doista trebamo izaći jedni drugima u susret da bismo ostvarili ciljeve jer je to važno i za 12-satni radni dan i za dumping u plaćama i u Austriji je dogovoreno da se maksimalno 12 sati može raditi u jednom danu, to treba i financijski obeštetiti ili nadoknaditi, inače je normalno radno vrijeme 8 sati. Brenner, Brenner je ogromna tema, to je ogromni izazov. Brenner tunel je u pripremi, u izgradnji, imamo problema sa pristupnim cestama, trebamo doista što prije izgraditi brener kako bismo odteretili naše ceste i kako bismo e, omogućili promet roba. Međutim, kod projekta tunela to nije nešto što je gotovo od danas do sutra. To svi znamo. Zašto se oteže? Oteže se zbog e, velikih problema koje imamo sa pristupnim dionicama. Zatim to Europsko tijelo za radna pitanja, o tome sam dobio jedno pitanje, čini mi se da je samo posebni i razumljivo. Ako imamo jedno takvo tijelo koje je nadležno za socijalna pitanja, ta socijalna pitanja i pravila igraju i važnu komponentu u prometu, cestovnom prijevozu. Europska agencija može igrati i važnu ulogu u povećanju učinkovitosti kontrola u cijeloj Europi, ali ne moramo čekati na osnivanje te agencije. Mi možemo postati i prije toga aktivni, to je naša zadaća. Zastupnik Cile Oprostite, nisam vas dobro vidio. Dakle, vi ste rekli da je naš moto Evropa koja štiti, onda ste spomenuli paket za mobilnost i postavili teško pitanje o tome kako ćemo prebaciti promet na željeznicu. Hayat Vehicles jest poduzeće koje iznajmljuje vozila bez vozača. Dakle, Teško je povezati taj dosje sa odjosijom pristupa profesiji e, vozača. Mi moramo svakako intenzivno razgovarati o tome. Rad će se nastaviti na tom predmetu, ali, a to moramo reći, radi se o resursima, jer ako želimo napredovati u socijalnom stupu paketa za mobilnost, on to jasno treba imati prednost a onda ćemo vidjeti što će preostati. Nadalje, što se tiče prekograničnog osobnog prijevoza, tu smo već počeli s raspravama, tu postoje neki temeljni problemi koji mogu imati utjecaja na regionalnu i nacionalnu politiku mobilnosti država članica. To je nešto što intenzivno treba pregovarati. Mnoge države smatraju da je ovdje ugroženo načelo subsidijarnosti. Tako da moram otvoreno reći da u ovom trenutku nije vjerojatno da će prijedlozi koje sam sada spomenula biti riješeni ili dovedeni do kraja za vrijeme austrijskog predsjedanja. Nadalje, vojna mobilnost. Evropsko ministarstvo za integracije, ministarstvo za obranu je u Austriji nadležno za to pitanje. Mi želimo provesti akcijski plan u tjesnoj suradnji sa drugim dionicima. A tu će biti i suradnja s mojim ministarstvom kako bismo vidjeli je li infrastruktura kompatibilna i kako ćemo poštivati aspekte vojne mobilnosti. Zaključci vijeća od 28. lipnja govore o tome da trebamo u potpunosti poštivati suverenost država članica i da holistički trebamo sveobuhvatno zapravo sagledati to pitanje te paziti na neutralnost kada se radi o objedinjavanju kako civilnih tako vojnih aspekata. Gospodin Telička Eh, je postavio pitanje, ali najprije hvala, jer je on rekao da je Austrija vrlo osjetljiva na to da budemo pošteni, pošteni posrednik, ja ću to još jednom obećati. Zatim ste spomenuli konkurentnost snage sile kojima je Europa izložena čvrsto kao Europska unija moramo jačati našu konkurentnost. I tu se uvijek postavlja pitanje kada ljudi pitate u anketama jeste li zadovoljni Europskom unijom, u Austriji stalno ljude pitaju koliko su zadovoljni Europskom unijom, a oni odgovaraju pa tko je Evropska unija? Pa nije Evropska unija neka strana institucija ili neko tijelo. Pa to smo mi, to su države članice. Onda države članice ako imaju neki problem kažu pa to nismo željeli, zato je kriva Evropska unija. Evropska unija jesu države članice. I tu onda imamo probleme. Probleme imamo i sa konkurentnošću. Dakle, to su onda problemi koji su nastali odlukama političara iz država članica, a ne iz neke udaljene institucije. Dakle, moramo znati da svatko od nas ima odgovornost. Ima odgovornost prema Uniji. Unija mora funkcionirati tamo gdje je to nužno, a to su velika evropska pitanja. Radi se o subsidijarnoj Uniji, ako puno manjih stvari rješavaju države članice, ali konkurentnost, tržišno natjecanje, to je nešto što sam sama članica u ovom velikom e, pritisku, u ovom suvremenom svijetu, sama država članica to ne može e, riješiti. I onda smo imali pitanje od uvijek je nezgodno pomiješati papire, ali evo, tražim, molim vas malo strpljenja.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 Od Brennera moramo učiniti sve kako bismo promet probacili na željeznicu. E, postoje jedno poduzeće iz Njemačke koje se zove Nikraza. Nikraza je neki izum. Postoji tehnika prenošenja vozila s ceste na željezniču, odnosno na prugu. E, mi ćemo završiti tunel 2027. godine. Austrija investira 13,9 milijardi eura u sljedeće nekoliko godina u željeznički promet. To je za malu državu poput Austrije doista veliki iznos. Zastupnica Schmidt je spomenula suradnju između komisije i vijeća. Rekli ste da je suradnja dobra, ali da se može još poboljšati ili da bi je trebalo još poboljšati. Spomenuli ste nevjerojatnu kompliciranu situaciju sa Brexitom. Situacija koja je sada za nas postaje još te, teža zato što nemamo partnere, a ne možemo i riješiti velika pitanja za promet, promet za budućnost. To je nešto što mi ne smijemo zaboraviti, dakle, Britanci izlaze iz Europske unije, ali ne iz Europe, tako da oni i dalje ostaju naš važan partner u pitanjima prometa, u pitanju digitalizacije i u jako puno drugih područja, tako da taj kontakt trebamo e, dalje zadržati pod svaku cijenu. Ne smijemo učiniti pogrešku i reći vi ste otišli, tako da ćemo vam sad otežati život koliko god je to moguće. Onda bismo štetili jednima i drugima. Dakle, vozilo je danas eh, izvor eh, brojnih podataka. Automatizirana vožnja će to još više usložniti. Dakle, podaci pripadaju vlasniku vozila koji odlučuje što će se s tim podacima dogoditi. Mi ćemo se u Beću pozabaviti tom temom. Hvala vam na pitanju. Zastupnica Ukajevska je pitala o troškovima za potrošače u okviru paketa za mobilnost. Jasno je da je naša zadaća takva da ne donosimo pravila koje vode većoj birokratizaciji i troškovima za potrošače. To je cilj kojim zajednički težimo. Ako uspijemo u približavanju između višegradske skupine plus i Road Alliance, tada ćemo doista doći do rješenja. A važno je ne imati prekomplicirana pravila. Mi u državama članicama često donosimo komplicirana pravila, to često radi Evropska unija, moramo upravo kod ovih velikih i važnih paketa imati na umu da ne smijemo praviti veće opterećenje jer na kraju imate pravo. Sve uvijek plati potrošač. To je uvijek slušaj. Što sam govorio o agenciji za radno pravo, o tom sam već govorio. Zastupnik Koh je pitao o ekolajnerima. Što je ekolajner? Ekolajner je jedan sjajan pojam Može se to reći i kamion monstrum, monster truck, ali imate vozilo i onda imate 30% manje potrošnje ako samo vozite to jedno vozilo. Međutim, ja se zalažem zato da se promet robe prebaci na željeznicu i što više mjera u tom smislu budem donio, tada će naravno konkurentnost postati to veća. Mi u Austriji imamo jako puno izlazga, izlaska s autoputa gdje velikim, tim velikim kamionima uopće ne možete izaći i voziti onda cestom koja se nastavlja na taj izlaz s autoceste. Dakle, moj osobni stav je, ponavljam, što je više moguće prometa robe prebaciti na željeznicu. Mi imamo e-mobilnost, imamo elektrificirane pruge, to već postoji i to jednostavno treba ja, lakše i jednostavnije napraviti. Dakle, ekolajneri, gigalajneri, monster e, lineri lajneri su nešto što odbijamo. Idemo raditi rađe na e-mobilnosti. E, što se tiče određivanja zimskog i, e, zimskog i ljetnog vremena, od veljače se o tome raspravlja, vidjet ćemo kako ćemo. Oprostite što predugo govorim. Dakle, moje je mišljenje da prestanemo sa promjenom e, ljetnog i zimskog vremena. Äh, Zatim je kolega Kramer pitao što je sa našom tužbom ja, e, za naplatu cestarina koje će uvesti Njemačka ili uvodi Njemačka. Ja sam dobar e, kolega sa njemačkim ministrom, ja ne mogu povući tužbu, čekamo odluku suda. S time je povezana samo jedan problem. Ja razumijem zašto Njemačka uvodi tu cestarinu, međutim, koji je problem? Problem je da se jedne strane odtereti vlastite državljane, a onda bismo to mogli primijeniti i na mnoge druge dijelove funkcionirana Unije. A u drugim dijelovima će onda to dovesti do zapravo razilaženja, raspada, nesolidarnosti. Tako da je s jedne strane ja razumijem e, naplatu cestarine, ali mislim da je model doista osjetljivo pitanje. Dakle, zahtijevati od drugih građana, drugih državljana plaćanje plaćanje cestarine kako bih oteretio vlastite građane. Mislim da je to vrlo osjetljivo. Ja, also, äh, es gibt jetzt aktuell in, dieser Frage äh, noch keine Aktivitäten, aber ich sage Ihnen auch, Da, pitanje aktivnih podataka. Ponovno povezivanje željezničkih ruta koje smo izgubili. E, Daću vam primjer. O jednoj dionici tijekom monarhije to je bila e, vrlo važna željeznička poveznica. A sada, na kraju monarhije, izgubila je svoju važnost. Mi radimo na tome da to ponovno uspostavimo, zato što je to doista bila jedna vrlo važna veza prometna. Želimo da to bude i u budućnosti, pa u to ulažemo mnoga sredstva. Demonte e, Rekli ste kako imate dojam da taj e, slogan Europa koja štiti e, upućuje na to da u Austriji više, da je sve pobjeglo kontroli. Međutim, ja bih naglasio da Europa koja štiti ne znači e, Europa koja se zatvara od svih ostalih. To znači Europa koja znade tko joj prelazi granice, ko prelazi šengensku granicu, a ne da bi tu granicu trebalo zatvoriti. Europa koja štiti odnosi se i na sigurnost u cestovnom prometu te se može primijeniti na mnoga druga e, područja. Međutim, Europa se mora razvijati, ne smije se zatvoriti samo u sebe e, i u digitalizaciji, u istraživanju svemira, u cijelom, drugom, e, cijelom nizu područja. Moramo biti otvoreni prema svijetu, no isto tako moramo znati na koji način to utječe na nas postoje ljudi koji su u Europi napravili grozne stvari, koji su ušli u Europu pretvarajući se da su e, izbjeglice i da im treba zaštita. Mi moramo biti u stanju e, razmotriti tko doista e, treba pomoć u Europi i znati tko je onaj koji zlouporabljuje sustav azila. Gospođa Pitali ste me i o Dunavskoj strategiji. Imamo zakazanu konferenciju o tome. Dunav je iznimno e, bitan e, poveznica e, i kao projekt iznimno je važan. Mora biti prohodan, plovan Međutim, e, postoje e, problemi e, koji, ako se pojave u jednoj državi, utječu i na sve ostale. I zato moramo biti sigurni da je cijela struktura održava. Ovo je doista vrlo važna rasprava. Daću vam jednu minutu, pa vas lijepo molim da iznesete zaključke. nakon toga imamo još jednu raspravu na dnevnom redu. Molim vas samo iznesite zaključke u jednu minutu. Imat ćemo još priliku eh, za razmjenu mišljenja. Poštovani zastupnici, još samo kratko želim reći o kombiniranom prijevozu i o prenošenju na željeznicu. Radi se o iznimno važnim pitanjima za naše predsjedništvo. Žao mi je što nisam mogao odgovoriti na sva pitanja. Bilo ih je jako puno, ja ću pisano odgovoriti. Ali zaključno želim reći da suradnja s Europskim parlamentom, suradnja s parlamentarnim odborima je nešto što je jako važno. Ja sam nekoliko godina bio predsjednik e, parlamenta u Austriji, znam koliko je važna suradnja, znam koliko je važno postići zajednička rješenja. Ja vas pozivam da ako u bilo kojem E, sektoru e, vidite da nešto ide u krivom smjeru, da me nazovete, da mi to direktno kažete, da kontaktirate ministarstvo. Ja se doista trudim ostvariti najbolju moguću suradnju da bismo postigli najbolje rješenje za našu zajedničku domovinu za Europu i unaprijed zahvaljujem na dobre suradnji. Hvala predsjedateljice. Hvala vam, gospodine ministru. Nemojte ništa brinuti e, kada ne budemo suglasni s vama i mi ćemo vam to izravno reći budući da smo mi vrlo otvoreni, dakle mi ćemo vas direktno kontaktirati. Postoje prioriteti, govorili ste o paketu za mobilnost, imamo energetske, klimatske izazove, tu je i cestovna sigurnost kao što ste spomenuli. Ja se nadam da će se ostvariti neki pomaci budući da je ono što je najvažnije svakodnevni život građana. Vi ste rekli da Europa mora ostati otvorena prema svijetu, to je vaša posljednja rečenica. Moramo stvoriti više Europe kako bismo imali Europu koja će uistinu moći pružiti zaštitu građanima. Hvala i vidimo se uskoro. nous allons reprendre nos Nastavljamo s radom. Zamorit ću gospodina Reutersa. Vidjela sam da je ovdje. Malo prije sam ga vidjela. Gdje je sada? Dođite ovamo, gospodine Reuters. Nemojte se bojati. Sljedeća točka na dnevnom redu je izlaganje Europske komisije vezano uz prijedlog e, o CEF-u i posebno e, vezano uz prometni stup. Glavni je cilj da se naš odbor za promet informira o budućnosti instrumenta za povezivanje Europe te načina na koji se to uklapa u politiku o TNT-u te modernizaciju sustava mobilnosti. Nastavit će se s radom u predstojećim mjesecima i na tome ćemo raditi zajedno sa odborom ITRE s kojim ćemo se sastati kako bismo mogli zajednički pripremiti prijedlog zajedno sa prometnim stupom, energetikom i e, di aspektima koji se odnose na digitalno okruženje. E, s obzirom da, na, da malo kasnimo, nećete dobiti 10 nego 6 minuta za izlaganje kako bi smo mogli dati riječ našim izvjestiteljima, posebno gospodinu Teliške, gospodinu Marineskiju, koji će se sigurno vratiti za nekoliko trenutaka. Izvolite, gospodine Reuters, imate riječ. Hvala, draga Karima. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da se obratim vašem odboru vezano uz ovaj prijedlog koji se odnosi na instrument povezivanja Europe. E, to je instrument koji je dobro poznat i ima određenu tradiciju u vašem odboru. Ja ću nastojati odgovoriti na vaš zahtjev da govorim kraće, ali ako mi dopustite govorit ću engleski. Poštovani zastupnici, ja bih vam samo rekao nekoliko ključnih točaka. E, vidjet ćete na sljedećem slajdu prijedlog e, proračuna komisije za CEF, a on kani nastaviti e, ovo što radimo danas. Komisija je zaista dobro upoznata s povješću svih odredbi vezanih za TNT, e, sve ono što smo usvojili u e, razdoblju od 2013. do 2017. TNT e, mrežu treba dakle primijeniti između 2020. i 2030. a u tom razdoblju imamo dva proračunska ciklusa. Vidjet ćete gore lijevo tri proračunske linije za CEF, opći proračun, E, zatim kohezijski e, i na kraju imamo 6,5 e, milijardi za vojsku. Dakle, tu imamo i kohezijski fond i Invest EU kao financijske instrumente. Sad bih se samo zadržao na nekoliko ključnih pitanja, zato što mislim da su opće teme dobro poznate. Imali smo nekoliko uh, uvodnih slajdova, međutim ja sam ih preskočio da bih uštedio vrijeme. Kao prvo, predložili smo podijeliti uh, proračun na dvije omotnice od 60 i 40%. 60% za razvoj TNT mreže, a 40% za njegovu, njezinu modernizaciju. Uh, u prvom dijelu vidite da se ovih 60% dijeli na središnju osnovnu mrežu, a 10% na ostale dionice u osnovnoj mreži, a zatim 15% na sveobuhvatnu mrežu. To je e, nešto na čemu komisija inzistira jer želimo tu sveobuhvatnu mrežu e, i tu imamo sad 15% to je veliko povećanje kada uzmemo u obzir tu sveobuhvatnu mrežu. E, također sve smo bliže ovom e, roku od 2050. godine, pa želimo napraviti što je više moguće. Što se tiče ovog dijela od 40%, e, on je usredotočen i na osnovnu i na sveobuhvatnu mrežu i kad pogledamo što sve on pokriva, bit će vam jasno zašto. Vidite da smo u tih 40% e, uključili sve aplikacije VTMIS, SESAR i VTMS e, e, se ne odnosi samo na osnovnu već i na sveobuhvatnu mrežu. A isto se odnosi i kad govorimo o interoperabilnosti, o cestovnoj sigurnosti, i tako dalje. Dakle, to ne možemo samo ostaviti na razini osnovne mreže. Evo, pa taj omjer 60-40% je namjerno odabran kako bismo pokrili e, infrastrukturu, e, a isto tako i modernizaciju. E, imamo sad tu jednu novost, to je mobilnost vojske i vi ste također pitali što to točno znači. Sada u akcijskom planu imamo vrlo jasne naznake mobilnosti e, e, vojske. Sada ćemo to posebno vidjeti u sedmom i mjesecu i u rujnu. E, dobit ćemo zahtjeve od vojske i na temelju njih moći ćemo utvrditi rupe, odnosno nedostatke i sa vojne strane i sa civilne strane. I onda ćemo moći koristiti ta sredstva. Jako nam je važno ne ulagati e, u isključivo vojne projekte. To je nemoguće. Dakle, vrlo jasno je da e, mnoge investicije iz tog proračuna se odnose na TNT. To je prvi zaštitni mehanizam. Drugi zaštitni mehanizam je da će ovaj e, proračun biti upotrebljen putem instrumenta za povezivanje Europe. Dakle, imamo dva važna aspekta povezanost sa TNT e, mrežom i osnovnom i e, sveobuhvatnom, a zatim upotreba putem CEFA. Evo, to možemo napraviti samo za projekte dvojne namjene. E, kada se radi o konkretnom mobilnosti vojske, moramo na nju biti spremni i moramo ju integrirati. Smatramo kako je ovo koristan način da se pokrene e, financiranje i za ove e, projekte dvojne namjere unutar e, CEFA. Što se tiče proračuna za promet unutar CEFA, imamo omotnicu za koheziju, za opću i mobilnost vojske. Što se tiče novog CEFA, predlažemo da se ne alocira 100 posto sredstava nacionalnoj, nacionalnoj e, omotnici, već da imamo odnos 30-70 posto na temelju e, kompetitivne e, osnove. Ako pogledate što se tiče opće omotnice, sve se dodjeljuje na konkurentnoj osnovi odnosno na natjecanju, a posebno se to odnosi i na prekogranični promet. Znači, projekti koji su prekogranični. Mi bismo sve više htjeli kohezijsku omotnicu usmjeriti u tom e, smjeru, e, zato što naglašava oba ova aspekta. Mislimo da sve države u koheziji imaju takve projekte, bez obzira su li to željezničke veze, e, poveznice među lukama i sl. Dakle, to su glavni dijelovi te mreže i to je smjer u kojemu želimo malo po malo sve više ići. I to e, dođemo do ove kompetitivne osnovice nakon tri godina već na samome početku. E, mislimo da ćemo time osnažiti viziju za TNT, te donijeti nužnu promjenu i kretanje naprijed što se tiče kohezije. Evo i sada moj zadnji slajd što se tiče sufinanciranja, odnosno njihovih stopa. E, želimo imati 50% za prekogranično financiranje u općoj omotnici i 85% za prekogranične poveznice. Ovo je jako važno jer kohezijska omotnica e, općenito e, ima 70%, ali mi smo već uključeni u neke projekte koje bismo željeli završiti unutar sadašnjih e, pravila o omjerima sufinanciranja. Želimo pojednostaviti E, i imati dvije e, osnovne stope 30 i 50%. A sada ću izostaviti geografsku osnovu za alokacije. Mislim da su s time zastupnici jako dobro upoznati. Evo, a tu vam ostajem na raspolaganju za pitanja. E, hvala vam lijepo. Gospodine Ritter. Evo sada, gospodin Marinesku, imate dvije i pol minute. Zahvaljujem e, predsjedateljice. Već smo se e, vidjeli, čini mi se, e, i upoznati se s nekima od mojih stavova. Htio bih samo općenito komentirati sljedeće. Evo, ovo je sada uredba i vi imate moć učiniti sve Znači, usmjerit ćete financiranje u onome smjeru u kojem vi želite. Putem implementirajućih, e, odnosno provedbenih akata. Parlament tu nema pravo e, riječi. Dakle, vi ste ti koji birate projekte e, za radni program i odlučujete o kojem, o, o projektima koje možete financirati. Evo, to je jedan opći komentar. Mislim da tu treba popraviti situaciju. Jer govorite o slobodnom natjecanju, pa o kakvom slobodnom natjecanju govorite kada samo vi odlučujete kamo ćete usmjeriti sredstva? Evo. Što se tiče mobilnosti vojske, morate uzeti u obzir da se tu radi od 6, o sredstvima u visini 6,5 milijardi eura a, u odnosu na 30 e, milijardi. Da li mislite da bismo trebali 20% e, tog e, projekta usmjeriti na vojne ciljeve? Mislim da i o tome treba promisliti. Jer u tom slučaju mnogo će projekata biti povezanih s vojskom. O, što se tiče omjera 30-70% u kohezijskoj omotnici, mislim da ne možete e, uvesti natjecanje kad se radi o siromaštvu. Ako želite financirati siromaštvo, odnosno razriješiti siromaštvo u jednoj državi sredstvima iz druge države. Govorimo o nacionalnim omotnicama u okviru kohezijske politike, mislim da to ne smijete dirati. One su već e, preraspodijeljeni, planirani za promet i moraju biti tako i upotrebljene. Evo, imam još par malih komentara. Ja sam vam već e, mail uputio e, vezano za međunarodne organizacije. Kakve su to međunarodne organizacije koje trebaju odobrenje država članica i kako? I nadalje treba odobrenje. Hvala vam lijepo. Gospodine Telička, imate riječ na dvije minute. Izvolite. Mi smo isto tako e, imali e, već prije raspravu, pa mogu vrlo kratko se nadovezati na kolegu Marineskoa. Mi uvijek kažemo da je ovo jedan e, solidan prijedlog koji funkcionira, ali to ne znači da je savršen. Trebali bismo ići za daljnjim pojednostavljivanjem, a isto tako ohrabriti ono što funkcionira, gdje već imamo sinergije, gdje imamo poveznicu između ovog sektora e, sa digitalnim sektorom, energetikom. E, isto tako ovo pitanje o vojsci već je postavio kolega Marinesku. Nadam se da je nećemo morati upotrijebiti s druge strane nadam se da ćemo je ipak upotrijebiti jer u suprotnom nema smisla utrošiti 6 milijardi eura. to naravno treba odlučiti. I nešto što također treba pojasniti jest da moramo temeljiti ovaj stup koji se odnosi na vojsku na e, veličini TNT mreže, dakle e, na procjenama provedbe, procjenama e, izvedivosti i tako dalje. Isto tako, imam pitanje vezano za koheziju. Što se mene tiče, trebalo bi uspostaviti ravnotežu između ovog elementa natjecanja tržišnog, e, za što dobro razumijem, a s druge strane, e, kao što je gospodin Marinescu rekao, imati uzeti u obzir da jedne države članice imaju problema za sufinanciranjem velikih e, projekata, na primjer pogranične zemlje, a onda imate kohezijske e, države koje e, ćete suočiti s nečim što će oni nazvati nepravedna konkurencija. Evo, to je nešto što treba pojasniti. Govorili smo o ovom omjeru 60 naprema 40%. Ja tu ne vidim nekakvu veliku relevantnost. Čini mi se da je to samo još jedan primjer gdje ćemo e, zatražiti pojednostavljenje, Što se tiče blendinga, mješovitog financiranja, mislim da tu ne treba previše politizirati. E, treba se usredotočiti na rezultate. Može li to dovesti rezultate i je li to izvedivo? imam još dosta komentara, ali e, slažem se i sa gospodinom Marineskom i gospodinom, gospođom Virkunenom. To je nešto što, o čemu se moramo usaglasiti, a naš prijedlog ćemo dati na prijevod krajem tjedna. Hvala vam gospodine Telička. Sada po jednu minutu gospođa Del Monte, izvolite. Hvala. Vrlo kratko. Kakve su novine koje nam možete reći vezano za Brenner i poveznice Trst Divača? i koje su to vojne strategije? Radi se o značajnim iznosima, pa se pitam koje su to strategije ili zapravo što ćemo raditi, na kojim strukturama, jesu li to mostovi ili neke druge prekogranične strukture? Hvala vam, gospodin Robert na jednu minutu. Hvala lijepo. Najprije bih rekao da sam zaista zadovoljan s prijedlogom komisije. Što se tiče CEFA i kohezijskog fonda, možda ima nekih e, sitnica, e, a što se tiče natjecanja za kohezijski fond, mislim da je ono jako važno. Potpuno razumijem velike kohezijske države i u pogledu teritorija i stanovništva. E, upravo zato treba vidjeti koliko e, sredstava tko može dobiti putem ovog fonda. On zapravo nije pravedan jer imamo e, područje sa većom gustoćom stanovništva ili manjom i zato su prometni troškovi za neke države koje imaju manji broj stanovnika viši. Ali bilo bi jako teško ljudima objasniti zašto smo to uopće počeli financirati stotinama milijuna eura e, nešto što će u sljedećih sedam godina biti jedan e, veliki prometni projekt. Moramo e, u tom razdoblju nešto i dovršiti i nekakve rezultate polučiti. I to je jako dobro. Mislim da je na mjestu. Hvala. Hvala gospodine Kramer. Vi ste htjeli uzeti riječ. Izvolite. Da, hvala. Drago mi je da ovaj prekogranični dio igra glavnu ili veću ulogu, ali ne smijemo zaboraviti, ne smijemo pomiješati novo i staro, jer ako je novo jednako važno kao staro, tada će novo porogutati cijeli novac i to nam je jasno. E, pitanje o modernizaciji, to je dobro, ali što je sa elektrifikacijom? elektrifikacija, je li to modernizacija ili nova izgradnja? Imali smo koridor Berlin-Ščečin, tu je 30 km, stalna rasprava. Njemačka vlada nije za to zainteresirana. Uopće nije zainteresirana da se ponovno povežemo s Poljskom. Tako da je moje pitanje kakve mogućnosti ima komisija. Glasno, glasno pitam je li moguće da se komisija izbori za određene dionice, iako to države članice ne žele. Možemo li možda dati manje novca za velike projekte ako ne grade male? E, ja sam nedavno bio u e, pograničnom e, predjelu prema Poljskoj. Tu nema više poveznice nakon pada željeznog zida. Moramo presjedati iz jednog vlaka u drugi. Je li to tehnički toliko komplicirano? Gospođa Amato, izvolite jednu minutu, hvala. E, želimo nešto reći vezano za proračunsko razdoblje 2014-2020. Pitamo se kako je raspodijeljen proračunski novac, pogotovo za sektor prometa. Ovdje 30 milijardi izgleda 30,5 milijardi, 6,5 za vojnu mobilnost. Pa se ja pitam slično kao i kolege, zašto? Mi ne znamo o čemu se ovdje radi, o kakvim se prioritetima ovdje radi, imamo velike dvojbe oko toga da toliko milijarde trošimo na vojnu mobilnost. 11,3 za infrastrukturu u, kohezijske svrhe i 18 i pol. Dakle, zapravo uzeli smo dio za vojni dio, za koheziju ostaje 12 eh, ili 42% za preostalih 28 država članica. Ja se zalažem za koheziju, ja sam na čelu odbora ređi, ali čini mi se da je ovo sve skupa ide na uštrb perifernih regija Juga Europe i Italije mislim da države kao što su Italija trebaju imati sredstva u obliku e, financiranja cefa prema jugu, a ne koncentrirana prema sjeveru? To je moje pitanje. Hvala vam, gospođo Amato. Sada ću vam dati da ponovno riječ da odgovorite na engleskom. Vidim da mi prevoditelji daju znak. Zahvaljujem što su bili s nama čitavo jutro, a mi ćemo nastaviti sa odgovorima na engleskom jeziku, a nastavljamo sa radom poslje podne u 14.45. Uh, ladies and gentlemen, thank you for, for the uh, questions that were raised. I think I will uh, take a few uh, themes uh, briefly.